Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege, otvaram današnji sastanak i odmah na početku bih pozdravio među nama e, dakle jednu radnu skupinu posvećenu prometu iz e, stranke zelenih iz Njemačke i njihovo izaslanstvo je nas posjetilo. Oni se inače dva put godišnje imaju takve misije, da tako kažemo, i ove godine su se odlučili posjetiti Europski parlament na moj poziv. Prema tome, da pozdravimo članove njihove radne skupine za promet e, Njemačke stranke Savez zelenih Bündnis der Grün. A sada da pređemo na dnevni red. Prvo mislim da ako niko nema ništa protiv možemo usvojiti e, zapisnik prvo dnevni red za danas. A zatim ako nima niko ništa protiv, dakle usvojeni su. Potom bi isto, i po istom načelu odobrili zapisnike od 14. i 5. ožujka i 7. travnja 2016. Posebnih obavijesti ja kao predsjednik nemam nikakvih i onda prelazim odmah na prijedlog uredbe za uspostavu Europske agencije za sigurnost morskog prometa. Izvjestiteljica je Marie-Christine Arnotu i sada dajemo riječ izvjestiteljici. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, ako vjerujemo zaključcima e, sa sastanka vijeća ministara od 21. travnja uopće ne bi bilo niti bitno vam predstaviti su se izgleda kao da je sve već odlučeno. Treba se postaviti jedno važno pitanje, to, je tko odlučuje. Jesmo li to mi, zastupnici koji smo izabrani iz vaših država članica Europski parlament, ili smo mi jednostavno podređeni naredima Europske komisije i Europskog vijeća. E, Europski povjerenik za pitanje migracije, gospodin Mamopoulos iz Pučana je izjavio, citiram, ja sam uvjeren da možemo dovršiti zakonodavni postupak vezan u stvaranje nove agencije e, Europske unije za, granični i, za graničnu obalnu stražu. Ja pripadam klubu zastupnika koji se boji toga da će se opet pitanje nacionalnog suvereniteta podarivati zato što se ovdje daje mogućnost intervencije toj agenciji pod pod vijećem, dakle pod državama članicama, ne pod komisijom. Komisija kaže da treba izbjeći kaos na vanjskim granicama Europske unije i da to ne smije spriječiti slobodu kretanja u Schengenu. Glavni razlog zabrinutosti u ovom tekstu nije dakle to što države članice mogu nadzirati svoju, svoju, svoje granice, niti je to zaštita izbjeglica što nešto žele. Mislim da je to argument koji je intelektualno gledano nepošten, zato što to znači da živimo u potpunosti odvojeni od stvarnosti, jer inače ne bismo mogli zanemariti da čak i ako bismo se držali samo ekonomskih argumenata, niti jedna država članica Europske unije danas ne može prihvatiti piljeve migranata u onom broju u kojem to naše vanjske službe predviđaju, niti jedna. Hoćemo li još i pridodati bijedi tih migranata kojima ne možemo dati dostojanstven život, ne možemo im kao prvo dati niti radno mjesto, a isto tako bi povećali s time i bijedu naših sugrađana. Baviti se politikom ne znači da bismo trebali biti hladna srca, ali trebamo biti odgovorni kao prvo prema vlastitim nacijama kada se radi o tome koje odluke donosimo ovdje u Briselu. Neki od vas su me optužili da ne činim razliku između e, ilegalnih i legalnih migranata. Što se tiče toga, evo nekoliko brojki Frontexa. Tijekom 2015. godina imali smo 1,84 ehm, milijuna ilegalnih prelazaka granice Europske unije, a 1,04 milijuna od toga u Italiji i u Grčkoj. Prema brojkama Europske komisije očekujemo da će dodatnih 3 milijuna migranata pristići k nama do 2017. godine. Ta ista agencija Frontex kaže da je Maroko eh, najveći proizvođač kanabisa, eh, onaj koji zauzima glavno mjesto što se tiče zemalja porijekla iz kojih dolaze migranti, sa više od 200 e, tisuća e, prelazaka od 2015. godine. Imamo i velik broj e, Marokanaca koji žive ilegalno na području Europa već sada. Osim toga, usporedila sam proračune koji su vezani uz nadzor granica. U Australiji imamo 26 km pomorske granice i proračun za migraciju i za zaštitu granica ima 4,7 milijardi e, australskih dolara godišnje sa 1700 zaposlenih. E, Australija je suočena sa 5000 legalnih e, ulazaka naspram onog broja prije nego što je uvela kampanju No Way. U Americi imamo 20 20 tisuća kilometara vanjske granice i imamo isto tako velik proračun za to i imamo 12 dakle, milijardi eura proračuna i nekih um, 60.000 zaposlenika. I Obama je 2017. godine reformirao tu službu i tam, tada je bilo slično kao i u Europi nakon izjava Merkel došlo dakle, do olakšanja te politike. Imamo ambiciozne politike ta dva kontinenta, ako to usporedimo sa Europskom unijom ili sa prostorom Schengenom. Imamo 42 tisuće km vanjskih granica, imamo 115 milijuna eh, eura proračuna eh, i imamo tisuću stalnih zaposlenika i 1500 eh, zaposlenika koji dolaze iz država članice koji se po potrebi eh, uključuju. I imamo jedno cijelo to će biti 2020. Ta nova agencija se ne treba uspostaviti kako bi imali eh, novu politiku upravljanja naših vanjskih granica, kao što govori gospođa Bilbao, koja je samo riječi gospodina Timmermansa. Tu će se raditi samo o jako slabošnoj agenciji koja neće biti dovoljno snažna da se suoči sa krizom koja će se povećavati. U mom izvješću ne napada migrante i žao mi je što neki od vas, kada gledam e, što je rekao gospodin Bryden Donald, e, koji je prošlog siječnja u jednom intervju izjavio da u proteklih dvije godine da je deset tisuća djece nestalo i da e, je moguće da su završili u lancima trgovaca ljudima. Dakle, želite vi dalje ohrabriti ovu neodgovornu politiku migracija ili želite staviti ideologiju po strance i ozbiljno i mirno razmisliti o budućnosti vaših država, vaše djece, vaših unuka. Postavite si pitanje zašto se treba toliko ubrzano usvojiti taj projekt komisije kada se tu obvezujemo na određen izbor kojeg ja smatram opasnim za naše sugrađane zato što nam još malo više nacionalne suverenosti s time oduzima. Za ne bismo trebali više o tome promisliti, naći odgovore na zabrinutosti koje su sve legitimne sve naše države su izložene prijetnjama u EU i zbog toga bismo trebali ostaviti po strane naše osjećaje i ne bismo trebali zaboraviti što je Frontex izjavio, a to je da se priljevi migranata koriste od strane islamske države kako bi jedan neodređen broj terorista pristigao također u Europsku uniju. Svi mogu imati pristup tom izvješću, e, zove se Risk Analysis za 2016. godinu. Zatim gospodin Masen iz eh, protuobavještajne službe iz Njemačke u jednom intervju kaže da su njemačke službe počinile veliku pogrešku kada su smatrale da islamska država neće koristiti eh, priljev ilegalnih migranata da infiltrira eh, strane borce u Europu i kaže da je Njemačka danas suočena sa najvećom tržiškom prijetnjom u svojoj povijesti. Ne bismo trebali biti naivni. Šengenski prostor izlaže naše države članice sada mnogo više opasnostima nego što donosi prednosti. Samo trenutak toliko smo tražili e, odgovore za rješavanje svih situacija na svijetu da smo zapravo izgubili iz vida rješavanje naših vlastitih problema. Ova kriza pokazuje da trebamo povratiti našu odgovornost prema nama samima prije nego što pokušamo popraviti svijet oko nas. Evo to je konstatacija i to je nešto s čime se u potpunosti slažem. Ali rješenje koje predlažu vijeće i komisija nisu na razini zadatka e, koje, što ćemo omogućiti da spasimo naše nacije pred Europskom unijom. Posebice tu govorim našim francuskim kolegama, iako ih tu trenutno nema mnogo i prije svega onima koji dolaze iz redova pučana ili iz redova republikanaca iz Francuske. Ne bismo trebali imati dvostruka pravila. Neki govore drugačije ovdje u Europskom parlamentu od onoga što govore u svojim izbornim jedinicama u Francuskoj. Stoga ću ja posebice pripaziti na to kako će oni glasati o, na ovom izvješću. E, dragi kolege, drugačija suradnja koja postuje demokraciju i suverenost naših pojedinih država članica je moguća i ja sam u to uvjerena. I to je ono što će sačuvati mir na našem kontinentu i to će biti bolje za moje sugrađane i za sigurno i za vaše. Hvala vam. Hvala lijepo, a sada van de Hvala lijepo. Hvala vam. Ja bih se prvo želio zahvaliti gospođi Arnotu na njezinom izvješću. Što se tiče samog sadržaja i da kažemo svih, sveg onog što je još insinuirano u kojem je da kažemo tonu napisano, o tom ću još govoriti. Međutim, glede ove krize sa azilantima u sredozemlju migrantima, Vidimo da je dogovor sa Turskom čini se funkcionira što se tiče kopnenog e, prijelaza, ali ovo na Sredozemlje u zadnje vrijeme, ovaj, dakle njihov e, dolazak brodovima prema Italiji, prema Lampeduzi, to izgleda da se u zadnje vrijeme ponovno pojačalo, pa mi meni sada u mom pledoajeu nije, ne želim govoriti isključivo o migrantima. Međutim, kad vidimo ovu situaciju, čini se da se o svim potencijalnim našim podnositeljima azila podnositeljima zahtjeva za azil i o svim migrantima govorimo na isti način. Dakle, da ih se sve trpa u istu vreću, a mislim da tu treba diferencirati jer postoje oni koji imaju pravo podnijeti zahtjev za azilom jer bježe od ratnih sukoba i životne opasnosti, a s druge strane naravno postoje oni koji su ekonomski migranti ili čak teroristi koji se ili radikalizirani ljudi koji se ovdje infiltriraju na taj način. Prema tome, mislim da ih se ne smije sve trpati u istu vreću i u isti lonac. A sada, gospodine predsjedniče našeg odbora, mislim da odbor LIBE i odbor TRAN su zapravo pod stanovitim pritiskom da ovu uredbu što je prije moguće provuku kroz parlamentarnu proceduru kako bi doista agencije počele svojim radom i počele spašavati ljudske živote. U prijedlozima amandmana gospođa Arnautu se evropska suradnja da sve dalje i dalje slabi. Dakle, ona se zapravo oslabljuje stalno. I to mislimo da je stvar zemalja članica da to ne dozvole, jer na njima je sada. I mislim da to isto tako umanjuje vrijednost teksta uredbe. A sad nešto o Schengenu. U svom obrazloženju gospođa Arnotu govori kako Schengen nije bio dovoljno dobro promišljen projekt koji bi se de facto trebao što je prije moguće raspasti ili prekinuti i vratiti se sve one vlast nadležnosti zemljama članicama. Mi kao članovi pučke stranke imamo s tim velikih problema jer mislimo da je to ono što je čuvalo našu Europsku uniju vanjske granice najjače. Mislimo da je unutar Europske granice, unutar Europske unije treba očuvati ovaj naš šengenski režim u kojem su ukinute granice i to je vrlo bitno i za naš život, to je glavna vrijednost naših sloboda, to je bitno za našu ekonomiju, a izvana ju se čuvamo. A sada da još nešto o proračunu. Mislimo da je tu na tu pravu i proračun za EMSU i za Agenciju za nadzor ribarstva EFCU, tu vidimo da su izdvajanja iz eh, proračuna vrlo mala, pogotovo kad to usporedimo sa onim koliko dobivaju australske agencije za čuvanje njihovih ogromnih granica. Pa se nadamo da ćemo mi tu pridonijeti kao parlament da to bolje funkcionira i da se to popravi. Na kraju bi rekli da treba, kao pučani smo za to da se EMSA ojače, međutim taj ton kojim je kolegica bez stranačke pripadnosti govorila, a to piše i u stajalištu za odbor Libe, s time se ne možemo složiti jer to nije onaj ton u kojem mi govorimo. Hvala lijepo. A sada Lucy Enders za socijaldemokrate, zato što naš izvjestitelj Sjene Knut Flickenstein nije ovdje. Da, hvala vam, ja upravo govorim u ime kolege Fleckensteina. Uvjetima ovog izvješća mislimo da su izvješće i obrazloženje potpuno protiv dakle, svega onog zašto ovaj parlament stoji. I to ilustrira dovoljno jedan prvi pogled i brzo čitanje tog teksta. Mislimo da tekst stigmatizira uglavnom migrante i to preizlazi zapravo jedna totalna stigma na svim migrantima. Osim toga, mislimo da ovaj izvješće ide puno predaleko i nadresta sve što im je mandat povjerio da naprave pa prema tome mislim da to ne može ići kao izvješće ovog odbora, a osim toga mislim da je to i pravno problematično, pogotovo kad govorimo o vrstama amandmanama koji se predlažu, a to uključuje stvari s kojima se mi uopće ne bi bavili u uredbi, recimo komunikacijske kampanje. SND u svakom slučaju ne želi sudjelovati ni u čemu što je izvjestitelj ovdje napisao i mi ćemo u cijelosti glasati protiv kompletnog izvješća. Mi inače podupiremo tekst misije kakav je predložen. Mislimo da je to pragmatičan i konstruktivan prijedlog uredbe i mislimo da on apsolutno podržava i jača one oblike suradnje koji su potrebni kao što smo mi to i predlagali i mislimo da je potpuno u skladu sa postojanjem i Europske agencije za pomorsku sigurnost i za kontrolu ribarstva i za Agencije za graničnu obalnu stražu. Mi smo svoje mišljenje odnijeli i u, iznijeli u mišljenju odbora LIBE Mislimo da je suradnja vrlo bitna i mislimo da suradnju Europska agencija za pomorsku sigurnost EMSA, ova nova, prema ovoj uredbi može jako dobro uspostaviti sa ostalim agencijama na temelju tog teksta te uredbe. Hvala lijepo, sada Mičel Zile. Hvala lijepo, dakle mi mislimo da ova uredba kojoj smo govorili već duže vremena da je ta uredba, da je taj tekst dobar i da mi podupiremo kao ECR tekst, e, prijedlog teksta te uredbe. A sad što se tiče suradnje, u amandmanima na tu uredbu, to apsolutno moramo znati da mi nećemo tu ni u kom slučaju riješiti sad problem migracije i velike migrantske krize, što god da radimo. Međutim, trebalo bi jasno kroz tu suradnju potaknuti i zemlje članice da ponesu svoj dio tereta i one zemlje koje nisu na vanjskim granicama. Jer, a s druge strane da se pruži izravna pomoć zemljama koje su na vanjskim granicama. Jer mi znamo da je njima vrlo teško kontrolirati svoje granice. I naj, najjače zapravo pozornost treba biti usmjerena upravo na te vanjske granice Schengena. A mislim da je to i bio cilj komisije kad je priložila ovu uredbu za osnivanje Europske agencije za pomorsku sigurnost. Inače, mi, koliko mi shvaćamo, prijedlog komisije je vrlo dobro, vrlo uravnotežen, a istodobno ako zemlje članice traže neko premještanje izbjeglica ili se neka zemlja suspendira od takozvane dvostruke regulacije transfera i migranata, onda mogu i trebaju prihvatiti pomoć agencije. Također predviđeno je i kako će izgledati točno angažman EMSE u suradnji s ostalim agencijama. Prema tome mi što se tiče ovog same uredbe nećemo imati ni izvješća nikakvih amandmana, ECR može poduprijeti većinu, gotovo sve amandmane. Ali smatramo unatoč tome da je prijedlog komisije uravnotežen i da je u skladu sa svim onim što smo prethodno raspravljali i na čemu već godinama radimo, kao što je agencija za, posebno agencija za graničnu i obalnu stražu. Hvala. Idemo dalje. Hvala vam. Ja se ispričavam izvjestiteljici. E, bila sam na jednom drugom sastanku i zbog toga nisam mogla doći na vrijeme. No, pašljivo sam analizirala ovaj dokument i moram reći sljedeće. Agencija EMSA je doživjela značajne promjene. U parlamentu smo vodili brojne rasprave o toj agenciji i to agenciji stalno dodajemo ovlasti i resurse i to uvijek u e, graničnim situacijama i u hitnim situacijama poput ove. Mi se slažemo sa prijedlogom komisije zato što je EMSA još jedan instrument koji je potreban u suradnji i u pronalasku rješenja na problem s kojim se trenutačno suočavamo u Europi. No, isto tako moram reći da nismo podnijeli nikakav amandman kao klub zastupnika, zato što se ne slažemo sa obrazloženjem izvjestiteljice kad je riječ o cijeloj temi e, imigranata. Mi smatramo da se moramo baviti temama koje se odnose na sigurnost, da moramo unaprijediti kontrolu, ali za razliku od izvjestiteljice ne gledamo na izbjegličku krizu samo kao na prijetnju i mislim da ovdje ne treba govoriti e, o osjećajima. Ovdje je riječ o europskom projektu, a za nas je europski projekt prepun sadržaja, prepun načela i vrijednosti i mi smo obvezni držati ih se, a posebice u situaciji, u kriznoj situaciji poput ove i u situacijama u kojima stvari ne idu kako treba. Stoga se ne slažemo s obrazloženjem e, teksta izvjestiteljica. Još bih dodala da nije prihvatljivo da se dodaju izrazi poput sljedećih, da su da europski čelnici organiziraju pljačku zemalja u razvoju, odakle onda bježe građani. Dakle, ovu pokušati ovu dramatičnu stvarnost e, definirati na ovaj način, mislim da je to potpuno e, pogrešan pristup i potpuno pogrešan fokus ove rasprave. Mislim da moramo e, obraniti prijedlog komisije kako bismo dali više ovlasti agenciji i Schengenu i reći da se ne slažemo sa dvije temeljne stvari, osim svega onoga što je do sada rečeno nacionalni pristup koji se želi dati ovoj temi, to je zbog toga što nakon ove gospodarske krize koja traje već 4 do 5 godina, vidjeli smo da izgradnja europskih alata, da jačanje europskih mehanizma, da nam to nudi rješenja za rješavanje problema i onih gospodarskih. I u takvoj situaciji ne vjerujemo da treba dizati nove granice, zato što to na kraj krajeva i nije rješenje. Mm, još jednom dolazimo sa kasnim rješenjima. Nema smisla zatvarati oči pred onime što se događa. I treba zatražiti od povjerenice Malstrom kada se dogodila tragedija na Malteduzi u prošlom sazivu, išao je prijedlog vijeću i vijeće je reklo da je cijeli problem imigracije bio problem koji se tiče samo juga i da to nije europski problem. A sada snosimo posljedice te odluke i zapravo to pomanjkanja volje da se riješe problemi. Mi želimo pristup kojeg predlaže e, komisija, želimo više alata i iznad svega želimo osigurati humanitarno rješenje te solidarno rješenje. I to su naše obveze, barem nas koji se smatramo demokrati. Mi koji smo od samog početka svim srcem u ovom europskom projektu i mi koji vjerujemo u budućnost ovoga projekta. Hvala vam. Hvala lijepo. sada Tanja Hvala vam. Ja bih najprije komentirala e, komentar izvjestiteljice na početku njezinog govora, posebice o izbjeglicama i o ovoj humanitarnoj krizi. Prije nekoliko tjedana smo u odboru za zapošljavanje razgovarali o integraciji izbjeglica na tržište rada i tehnička služba nam je pripremila izvještaj u kojem nam je popisala sve fondove koji postoje i koji se mogu iskoristiti, a, koje zemlje članice ne koriste. Postoje mreže gradova koji su spremni prihvatiti izbjeglice, ali izbjeglice ne stižu te gradove, a zemlje članice nisu prihvatile niti one kvote na koje su se obvezale prihvatiti na samom početku. Stoga reći da izbjeglice treba izbaciti iz Europe zbog e, da, da je to u interesu naših građana, to mi se čini potpuno suludo. Naša je odgovornost i obveza osigurati izbjeglicama pravo na azil. U prošloj raspravi o mišljenju o uspostavi Europske agencije za graničnu i obalnu stražu te o mm, jako ubrzanom postupku o mm, budućoj europskoj politici za upravljanje e, granicama. Neću na ovome ponovno e, inzistirati, ali ako mi želimo imati dosljedna rješenja i to dugoročno i srednjoročno, onda je jasno da moramo stvari raditi na jedan drugi način, a ne kroz ovakve postupke. da vidimo što je bitno za naš klub. Bilo kakva suradnja e, agencije EMSE sa novom agencijom za graničnu i obalnu stražu se morate temeljiti na sljedećim elementima. E, transparentnost i e, jasnoća zadataka. U ovom tekstu se pojavljuju vrlo nejasni izrazi, eufemizmi, poput uspostave, razvoja kapaciteta i tako dalje ali takvi pojmovi nemaju mjesta u zakonodavnom tekstu. Mi želimo vidjeti što se točno želi učiniti, pod kakvim uvjetima, uz, kakve, uz kakva ograničenja i uz koji intenzitet. Ako se nešto definira da će se nešto učiniti kada je nešto potrebno, mislim da to nije dovoljno. I e, Europska agencija za pomorsku sigurnost ne bi trebala postati e, aneks Europske agencije za graničnu i obalnu stražu i takve prijedloge e, ne možemo poduprijeti. Druga stvar, što se tiče odgovornosti i demokratskog jamstva, za nas je nemoguće zamisliti da e, izvršni ravnatelj ove agencije koji nije demokratski izabran, da ima apsolutne ovlasti za donošenje odluka o politici upravljanja granicama Europske unije, uključujući i direktno razmještanje vojnih snaga, korištenje sile, E, sklapanje sporazuma sa trećim zemljama ili e, nametanje obvezujućih mjera bilo kojoj zemlji članici. E, bilo kakva odluka ove vrste mora biti donesena zajedno u institucijama uz demokratsku podršku. I treće, potpuna potpora zaštiti ljudskih prava te međunarodnim propisima kad je riječ o azilu i to u apsolutno svim mjerama kontrole granica uz aktivan i obvezujući nadzor neovisne agencije. Još jednom inzistiram. Europska unija ima odgovornost, ako pogledate međunarodno, e, pravo, ima e, odgovornost zajamčiti pravo na azil. Tako da mi moramo osmisliti kako, način kako ćemo odgovoriti na tu obvezu. I četvrta stvar, definirati strategiju za borbu protiv krijumčara ljudima, sve je to e, vrlo visoko na popisu prioriteta i to je zapravo jedini način da izbjeglice dođu u Europu su krijumčari. To zbog nedostatka informacija, laži i tako dalje. Mnoge osobe padaju u ruke e, organiziranog kriminala, čak i unutar naših granica, jer e, mafija se iskorištava osobe koje su daleko od svojih domova i koje ne posjeduju dovoljno informacija. Zbog toga tražimo od komisija, pardon, od odbora da odbije ovaj prijedlog Europske komisije, i, ali da pritom ne prati e, stav izvjestiteljice. Iz odbora za promet moramo tražiti od Europske unije da se više poštuju e, demokratske vrijednosti i vladavina prava. I mi smatramo da se Europska unija svakako mora vratiti na put e, poštivanja ljudskih prava i socijalne države. Hvala lijepa, sada Kate Taylor. Thank you very much, Chair. right, uh, Hvala lijepa, kolege. Konvencija Ujedinjenih naroda o izbjeglicama iz 1953. godine nam nameće obaveze, obaveze državama da ponude utočište ljudima koji su primorani napustiti svoju zemlju ako se boje progona političkog ili vjerskog progona ili iz mnogih drugih razloga i na drugim osnovama. Međutim, možda izvjestitelj smatra da Ujedinjeni narodi nisu pravo mjesto za rješavanje svjetskih problema. Ali ja bih rekao kolegama, hvala Bogu, da većina ljudi u ovom visokom domu doista pokušava pomoći riješiti probleme svijeta. A sada, kad pogledamo ovo zaista nevoljko zlosretne tekst Vidimo da izvjestitelj iznosi vrlo slične stajališta u svom izvješću koje je već inače zastupala u vezi um, Agencije za nadzor naših granica i pomorsku sigurnost. Stoga u tom kontekstu moramo naravno spomenuti da je i ovo u skladu sa prethodnim mišljenjem, da se zapravo uopće ne bavi politikom pomorskog transporta, nego se zapravo bavi traženjem odgovora na migrantsku krizu u sredozemlju. A to je potpuno neprihvatljivo. I što se tiče formalnog i što se tiče političkog stajališta. Zato bi ustrajali na tome da se kompletna ove obrazloženje u ovom našem mišljenju izbriše. A što se tiče ovih amandmana koje je predložila, šest, od njih se uopće ne bave transportnom politikom, nego isključivo migrantskom politikom politikom prema ovoj krizi velikoj. Mi namjeravamo podnijeti amandmane na prijedlog komisijin prijedlog, komisijin prijedlog uredbe i to ćemo se dakle direktno odnositi na temu i na meritum stvari, a što se tiče izvješća mi kanimo glasati u cijelosti protiv ovog izvješća. Sada kolegica Damato. Hvala vam. Danas opet moram komentirati ovaj nacrt izvještaja kolegice i još jednom moram reći da sam neugodno iznenađena čitajući neke rečenice koje za, prema našem mišljenju izražavaju neke pojmove koji su potpuno pogrešni. Najprije moram e, pozvati kolegicu da ovaj odbor ne treba davati e, mišljenje na pristup Europske unije terorizmu i izbjegličkoj krizi, a osim toga kolegica se time bavi na previše simplicistički način. Mislim da pozornost našeg odbora se ne treba koncentrirati na teme koje ne spadaju pod naše ovlasti. Samim time, mislim da mi sve ovo smrdi na loš populizam. I opet sve to e, na koži imigranata. No da vidimo e, detalje. U obrazloženju izvjestiteljica kaže, i sada citiram, aktivnosti koje je organizirala Italija, te u koordinaciji sa Frontexom, potiču sve dolazak sve većeg broja imigranata mm, u Europu. To je poziv na nezakonitu imigraciju te na trgovanje ljudima. I to je uzrok sve većem broju utapanja. Kraj citata. Gospođo izvjestiteljice, kako vam uopće pada na pamet reći ovako nešto? Spomenuli ste da Italija poziva krijumčare ljudima i nezakonitu imigraciju. To je potpuno neprihvatljivo u izvještaju koji bi trebao dati mišljenje cijelog jednog parlamenta. Kolegice, hvala vam e, na brojkama koje ste nam dali, za te smo brojke znali, te se brojke odnose na Frontex, na UN i tako dalje. E, vi kažete da je ovdje riječ samo o muškarcima i odraslim osobama. Oprostite što na trivialnosti, ali izbjeglica je izbjeglica bez obzira na dob i na spol. I ako analiziram vaše amandmane, mene stvarno zanima na koji način mislite definirati tko je izbjeglica, a tko ne. I to a priori. Mislim da postoje tijela i e, postupci koji se koriste e, u takvim slučajevima. I na kraju, paralela koju povlačite između imigracije i terorizma i u ovom slučaju je netočno, populističko i vrlo opasno. Problem terorizma u Europi je daleko složeniji i kao što smo vidjeli i ovdje u Briselu prije malo više od mjesec dana, problem leži u mnogo dubljim dinamikama, a počinitelji su najčešće građani Europske unije. U svakom slučaju ovo nije mjesto gdje bismo trebali o tome razgovarati na tome. Ja mislim da bismo se trebali usredotočiti na to kako doista unaprijediti prijedlog e, komisije. I ja zapravo zbog svega što sam rekla smatram da uopće nema smisla podnositi amandmane na vaš nacrt izvještaja. Hvala lijepo, sada Jackie Foster. Hvala. Mislim da bi se trebali vratiti igri s loptom, a ne igri među igračima nogometa, da se koristim tom malom usporedbom sa nogometom. Što se tiče ove situacije, moramo biti malo oprezniji i zamišljeni, jer pokušavajući proširiti područje djelovanja za EMSU, postoje vrlo konkretni i specifični režimi. Kad gledamo na razmjenu informacija kao i razmjenu naših kapaciteta i različitih drugih resursa. To je jako daleko od onog što bi trebala raditi EMSA, jer ona se uglavnom bavi odgovornošću za promet pomorske. Prema tome nije ovdje sve jako baš jednostavno ni ravno. Jer ovdje su recimo pita se kakve su ingerencije i koji je legalni pravni status zemalja članica i koliko su autonomne u nadzoru svojeg granica i svojih, svog mora i ostalog. U svakom slučaju pozicija Velike Britanije, mi nismo ni bili nikad članice Schengena, prema tome naša pozicija je da bi mi surađivali, ali bi abstinirali kada vidimo dokle ovo ide, dokle se te ingerencije šire. I sad mislim da je samo Velika Britanija ta e, postoje neka područja od ključne važnosti koja se, kažem, ne odnose samo na Veliku Britaniju, nego i na druge zemlje članice. I tu treba biti zbilja oprezan i malo razmisliti. Jer tu mislim da bi se tu trebalo napraviti. Koliko sam shvatio, postoji čak nekoliko radnih skupina vijeća koji se time bave i pokušavaju sagledati kako bi razriješili ove probleme. Ja bih jako volila prije nego što mi krenemo jedan korak napred, izjasnimo se o bilo čemu konkretno, volili bi vidjeti više šta oni rade u tim radnim skupinama i dokle su došli. A inače, gospođo Arnato, mislim da ne možemo nikom oduzeti glas, jer mislim da apsolutno svako ima pravo, pa gospođa Arnato, da iznese svoje mišljenje, jer inače mi ne bismo bili demokrati ako je ne damo da iznese svoje mišljenje možemo imati drugčije mišljenje, međutim mi trebamo na jedan vedar i miran način konstruktivno voditi raspravu i vidjeti našu razliku stajalištima i šta nam je zajedničko. Neke amandmane koji su predložene ne bismo poduprli, ali neke bi, u svakom slučaju u onima koje i bismo poduprli trebalo bi izvršiti neka usklađenja na vrlo specifičnim mjestima. Hvala lijepa. Hvala. Prvo bih želio podsjetiti našu izvjestiteljicu, gospođu Arnato, da kad sjedimo u, mi ne sjedimo u odboru Libe, nego sjedimo u odboru Tran za promet. Ja sam već na prošlom sastanku to učinio, međutim, čini se da moja poruka tada jednostavno nije doprla do naše izvjestiteljice. Stoga sam to morala ponoviti. A sada što se tiče sadržaja ovog izvješća, tu sam vrlo kritičan. Mislim da jedna standardna reakcija Europske unije da se nešto mora brzo učiniti kako bi se doskočilo ovoj krizi, a posljedica je da zemlje članice ostaju bez dobrog dijela svog nacionalnog suvereniteta, a to ne možemo prihvatiti ni zagovarati. Ovdje imamo agenciju u samom imenu, to kaže, to je, dakle, govori se o Europskoj pomorskom nadzoru i europskim stražama, graničnim i obalnim stražama, pa to se ne može prihvatiti jer to su, pomorske granice pojedinih država koje tu onda bi izgubile na taj način svoju autentičnost. Postoje specifične agencije kao što je Frontex i ostale koje će tim zemljama pružiti pomoć ako su jednostavno u situaciji da sad više same ne mogu to rješavati, ali ne da im se nameće od dozgo jedna europska straža koja njima oduzima njihov suverenitet Zbog toga smo vrlo, vrlo kritični i vidjet ćemo koje ćemo mi amandmane na to podnijeti. Hvala lijepo. Sljedeća je Izabela De Monte. E, Hvala vam. Ja također moram reći da se ne slažemo sa ovim izvještajem, posebice zbog razloga koji su već navedeni. Čini mi se da to zapravo je usmjereno prema tome da ne bude odobreno zato što to je potpuno u suprotnosti same ideje Europe. Dakle, nacrt izvještaja ide potpuno protiv toga kad se govori o granicama, ide da mm, protiv slobode kretanja u Europi. I baš kao što su rekli i ostali kolege, mm, ovo o čemu izvjestiteljica govori uopće ne spada pod područje djelovanja odbora za promet. Za mene izvještaj sadrži neke potpuno neprihvatljive pojmove. pisanje o imigrantima koji riskiraju e, život ne bili e, došli do Eldorada, znači zapravo u potpunosti negirati stvarnost. I ponavljam i ono što je rekla kolegica D'Amato. o tome što je Italija učinila kroz operaciju Mare Nostrum. Reći da su Italija i Frontex poticali dolazak imigranata, mislim da je to stvarno provokacija i da je kao takva za mene potpuno neprihvatljiva. Isto tako ne cijeni one koji su se aktivirali, mobilizirali, ne bili spasili ljude, muškarce, žene i djecu. A na kraju i jednažba terorizam, e, imigracija jedna je od klasičnih e, izjava populista koje uopće ne vode računa o stvarnosti koja je nažalost u proteklih nekoliko mjeseci se vrlo često pokazala koliko je e, to izjednačavanje pogrešno a to je da teroristi su uglavnom e, ljudi koji su europski građani koji naraštajima već ovdje žive što se tiče sadržaja mišljenja ovog odbora htjela bih podsjetiti izvjestiteljicu da je stavljanje e, prepreka zapravo i komercijalne prirode. Ja govorim o cestovnom prijevozu i evo, između Austrije i Italije samo jedan sat e, stajanja, to jest čekanja, koštalo bi 170 milijuna eura. Stoga mislim da ovdje stvarno treba voditi brigu o brojnim drugim aspektima. Hvala, sada Dominik Rike. Samo kratko, gospodine predsjedniče. Na francuskom kako bi pridobio pažnju, gospođa Notu. Neću se vratiti na ono što je već rečeno, slažem se s onime što je rečeno o migrantima, o o tome da se kad govori o njima da to nije utemeljeno i tako dalje, želim samo naglasiti nešto što mi je doista zanađujuće, da je to, to je opći ton e, izvješća gospođe tu, gdje nam ona objašnjava da bi trebalo na posljedku pojačati subsidijarnost, dakle suverenost država članica, kako bi postigli bolje rezultate pri kontroli migracije i slažem se s onime što je rečeno vezano uz i pravo na zil. ali ovdje, gospođo na tu se nalazimo u kontekstu potpuno očuvanog e, suvereniteta. Ne postoji nikakvo prenošenje prava suverenosti za nadzor granica. Ne postoje europska granična straža, je to suprotno ugovorima. E, instrumenti koje je Frontex izgradio i koji su stavljeni na raspolaganju e, nekim državama članicama, prije svega Grčkoj, su potpunosti smiješne naspram potreba tih država. A vi kažete da e, manjkavosti po pitanju kontrole vanjskih granica Europske unije bi trebalo riješiti tako što će se dati veću suverenost državama članicama. Dakle, još više država, suverenosti državama članicama, još manje suradnje. A ja želim reći izvjestiteljici da u trenutnom kontekstu države koje se nalaze pod migracijskim pritiskom, i tu se radi samo o nekim državama, Nizozemska ili Danska primjerice još nisu doživjeli veliki pritisak na svojim granicama. One države koje imaju taj visoki pritisak nemaju mogućnosti reagirati na to zato što su same. Zapravo bi suverenost bila ta da ih eto, pustimo da se nose sa svojim odgovornostima i onda bi se ta situacija još i više pogoršala. Dakle, mi smatramo da je logično da Europa pomaže onim državama članicama koji se nalaze u poteškoćama, koje ne mogu same obraniti svoju suverenost. I baš radi o tome da spojimo naše resurse e, uz poštivanje suverenosti, u tome ćemo ponaći odgovor na ovu krizu. Evo primjerice kao u Grčkoj gdje su trenutno vlasti u potpunosti e, izvan svojih mogućnosti a imaju potpunu suverenost. Dakle, ne svačam baš vaše riječi. Mi bi trebali bolje kontrolirati vanjske granice Europske unije, to kažete, a trebali bismo tu kontrolu vanjske granice države članice prepustiti državama, što je upravo trenutna situacija. I to je upravo ta situacija gdje postoje ti problemi. Dakle, sad bi trebalo još ići još i dalje u tom smjeru te metode koje do sada već koristimo i mislim da ipak postoje učinkovitija rješenja. Hvala, a sada Barbara Selije za komisiju. Ona je zamjenica ravnatelja cijelog odjela za sigurnost pomorskog prometa. Izvolite. Yes, Hvala lijepo. Ako dozvoljavate, ja bih se kompletno koncentrirala na prijedlog komisije o uredbe kao i samu agenciju EMSU koja je agencija za sigurnost pomorskog prometa, bez obzira na ovu raspravu koja se više odnosila na migrante. Dakle, u vezi tog prijedloga željela bih vas podsjetiti da nije u pitanju ovdje pojačanje bilo kakve kontrole granica, niti se tu govori o graničnoj kontroli, nego se zapravo govori o pojačanju suradnje među zemljama članicama glede sigurnosti i pomorskog prometa i vanjskih granica. I molim da imamo na umu da je to apsolutno već do sada potvrđeno naša intencija i u europskoj legislaturi, dakle našim zakonima, kao i u vašem parlamentarnoj rezoluciji i kao još i u direktivi o recimo onečišćenju mora i tako dalje. Komisija je 2014. Dala, objavila prvo već svoju komunikaciju koja je pokazala koje su loše posljedice nedostatka jedne nedovoljne suradnje zbog onda kontrole granične. I zbog toga je željela se pojačati prvo uloga te Europske agencije EMSE kako bi se i okoliš čuvao, ali i sigurnost naših granica. Da bi se to sve postiglo i ta suradnja pojačala, onda se predvidjelo da EMSA surađuje i sa EFKOM, Agencijom za kontrolu ribarstva i sa Agencijom za graničnu i obalnu stranu. To ni u slučaju neće se odraziti na područje djelovanja i autonomije zemalja članica. Mi ovdje govorimo o tome kako treba osigurati suradnju ovih agencija navedenih, kako treba izvući sinergiju iz te, dakle stvoriti sinergiju iz te suradnje, a EMSA već onako radi jako puno na nadzoru pomorskog prometa i imamo naravno pitanje i problem proračuna, vi ste o tome govorili i o resursima. Mi smo i predvidjeli zapravo relativno veliki proračun, 85 milijuna eura u toku četiri godine. I to je jako puno što smo mi sad predvidjeli iz europskog proračuna u odnosu na ono što postoji, što, s čime EMSA sada raspolaže. Isto tako smo predvidjeli i dodatno pojačanja u osoblju, odnosno zaposlenicima same agencije EMSE. A želim ovdje i podsjetiti da je parlament predložio pilot projekt za 2016. upravo da bi e, agencije, taj projekti trebao izgledati tako da agencije surađuju više u tom pilot projektu u osiguranju, nadzoru pomorskog prometa i njegovom osiguranju. I ja doista sam željela objasniti kako je ova cijela uredba, ova pojačana suradnja bi trebala služiti najboljem mogućem korištenju novca naših proračunskih, naših poreznih obveznika u Europskoj uniji. Ali to ni u kom slučaju neće se odraziti na daljnju integraciju ili izmjenu nadležnosti u području obalnih straža. Ni u kom slučaju. Hvala lijepa. Sad još jedan put ima riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Pokušat ću kratko odgovoriti svakom govorniku. Gospodine Van de Kamp, kažete nam da je dramatična situacija po pitanju migracije prije svega zbog toga zbog toga što je i to je naravno točno, ali kažete da ja ne pravim razliku između migranata i tražitelja azila. To uopće nije točno. I molim vas da ponovno pročitate ili da poslušate i ovu intervenciju gdje sam to naravno rekla. Ali mnogi drugi na mom mjestu prave tu razliku između izbjeglica i izbjeglica koji nisu političke izbjeglice, već koji imigrante koji nisu možda nužno pravi imigranti. Dakle, isto tako, od početka sam rekla da pravim razliku između migracijske politike, protiv koje jesam, Imigracije, Dakle, baš nasuprot, ja se osjećam sa tim ljudima koji misle da je Europa Eldorado, naravno da tome nije tako. Dakle, mislim da niste u potpunosti shvatili ono što sam rekla. Kao drugo, vi kažete da treba sačuvati otvorenost unutarnjih granica i zaštititi vanjske granice i to je sigurno nešto po čemu se razlikujemo zato što ja smatram da to više nije moguće. Da to više nije moguće i osim toga mnogo od vaših kolega iz francuskih pučana, barem dakle iz Francuske, su na mojoj strani. Žao mi je što jedan kolega iz Pučana nije ovdje, on je potpredsjednik jedne velike regije, Côte eh, d'Azur Provence, i on eh, ima neke sumnje po pitanju toga da je li treba zadržati Schengen. Zatim isto tako mogu vam jako mirno reći da mi ne slušamo naše građane u Europi ne slušamo ih. I bojim se da ako ih i dalje nastavimo ne slušati, da ćemo biti suočeni s velikim problemima. Dobro, vi ne želite govoriti o nedavnim islamističkim napadima u Francuskoj i u Belgiji, ali ja mislim da su ti napadi pokazali da Schengen više nije održiv. I to nije e, punktualni događaj. To je sustav koji se ponavlja iz mjeseca u mjesec e, sa sve većem većom učestalošću u našim državama članicama. Drago mi je ovih rezultata izbora u Austriji i mislim da ćemo morati u budućnosti malo više saslušati narode koji su nas poslali kao zastupnike ovdje. Pokušat ću sve odgovoriti gospođi Anderson, gospodinu Zileu i gospođi Bilbao, budući da su mi prebacivali više manje isto, gospođi Gonzales Penjas, također gospođi Taylor i gospođi D'Amato. Uz ipak malu diferencijaciju, možda ću se malo osvrnuti ono što je rekla gospođa D'Amato, zato što je e, rekla da sam e, populist barem je tako prevedeno na francuski, ja to ne prihvaćam. Vi ništa, niti manje, niti više izabrani od mene, a uvrede u demokratskim političkim raspravama doista, mislim, to nije način na koji se ja bavim politikom. Vi kažete da je izbjeglica izbjeglica, da, u redu, ali, eh, mislim, to zapravo neće dovesti do boljeg životnog stanja našim građanima i stoga mislim da je to bespredmetno. Mnogi, među kojim ovima koje sam, sam navela, govorili su o europskim vrijednostima, govorili su da stigmatiziram migrante, da ne poštujem vrijednosti Europske unije, da se poštuje načelo subsidijarnosti. Ne, žao mi, ispričavam se, ali ne poštuje se načelo subsidijarnosti. Isto sam čula da neće podnijeti amandmane iz redova ALDE. Mislim, ja u potpunosti shvaćam da se ne slažete sa obrazloženjem kojeg sam pisala ili s onim što sam rekla, ali glavna vrijednost Europskog parlamenta je Europska unija i to znači poštivanje demokracije i demokratske rasprave. Ali ispričavam se, ne ponašate se jako demokratski kada se radi o ovom izvješću. Niste naklonjeni tome da se održi rasprave. Osim gospođa Foster, evo, koja uvijek e, pokušava malo daška razuma uvesti u te rasprave. Dakle, govorilo se o tome da većina osoba koja ovdje sjedi, recimo gospodin Taylor, da ja pokušavam riješiti e, sve probleme na svijetu. To je možda prvo greška koju mi radimo. Malo prije sam rekao što je rekao gospodin Donald Tusk – Rekao da je jedna od grešaka Europske unije to da smo pokušali riješiti sve probleme na svijetu, da se nismo brinuli Europskoj uniji i o državama koje ovdje predstavljamo. Eto, pomalo mi je žao što ne možemo imati smirenu raspravu, moram to još jednom ponoviti, jer je tema izuzetno važna, e, bit će posljedica. Neki traže više Europske unije, neki traže još manje granica, dakle unutarnjih granica i dalje živjeti u toj utopiji da vanjske granice štite naše sugrađane. Ozbiljno rečeno ja to ne vjerujem i mislim da u ovakvom izvješću bi trebalo malo možda više imati zadrške, malo više uzeti u obzir mišljenje jednih i drugih, jer ja ipak na kraju krajeva smatram da smo svi ovdje izabrani da time poštujemo naše sugrađane koji su nam dali taj mandat. Mi nismo odabrani po svetom duhu, odabrali su nas građani koji su htjeli da ih zaštitimo. A u Francuskoj prije svega tu sam ja kako bi zaštitila sigurnost mojih sugrađana. Hvala vam. Hvala lijepa. Poštivati mišljenja drugih nije slijepa ulica. E, to nije jednosmjerna ulica, to je ulica koja ide oba smjera. I stoga ću još jednom reći da je rok za podnošenje amandmana 28. travanj do 14 sati. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, to je strategija Europske unije za Alpsku regiju. Izvjestiteljica je Daniela Ajuto, koja nije ovdje i stoga će ju zamijeniti gospođa Rosa D'Amato. Sì, grazie Presidente. Io intervengo Hvala vam. Ja mijenjam kolegicu Danielu Ajuto. Ostala je u Italiji zbog e, jednog nepredviđenog e, događaja i ispričava se svima vama. Ja govorim u njeno ime i želim u njezino ime zahvaliti svim kolegama na pomoći i doprinosu, te na e, sastanku izvjestitelja u Sjeni prošli tjedan. Zahvaljujem svima na kolektivni rad. E, podnešeno je 94 amandmana, mi smo u kompromisima pokušali objediniti različite e, prijedloge. Mnogo je točaka oko kojih se zastupnici različitih klubova slažu. I svakako se svi slažu oko toga da je potrebno sačuvati ovu regiju koja zbog svojih fizičkih i geomorfoloških e, karakteristika e, itekako osjetljiva i kad je riječ o zaštiti okoliša, a istovremeno je ključna za e, europski prijevoz. U ovom prvom nacrtu smo se bavili različitim argumentima. Kao prvo, mm, dotakla bih se teme turizma te e, potencijala te regije kojeg treba iskoristiti, pokušati riješiti problem sezonalnosti i potaknuti otvaranje novih radnih mjesta. Druga točka je poboljšati međupovezanost između pojedinih područja te organizirati intermodalnost prijevoza i to kroz korištenje europskih fondova, ali naravno vodeći računa o mrežama koje već postoje. Zatim, se želi promicati dakle, prebacivanje sa cestovnog na um, željeznički promot te poticati razvoj informatičke i komunikacijske tehnologije. Zatim COP21 je također jedan od e, prijedloga u amandmanima. Vrlo osjetljiva bila je tema mm, e, mreža u graničnim područjima. S jedne strane želi se e, usredotočiti na razvoj koji će se temeljiti na sadašnjem planiranju sa velikim ulaganjima u velika infrastrukturna dijela. S, s druge strane važno je usredotočiti se na međupovezanost te regije. Sljedeći e, sastanak izvjestitelja u Sijeni održat će se 12. ožujka u pardon, svibnja u Strasburu ja se nadam da ćemo tamo moći razgovarati o kompromisnim amandmanima i da će se svi sa njima složiti. Mi smo spremni raditi u tom smjeru i želimo da odbor za regionalni razvoj od našeg odbora dobije značajan e, doprinos. Hvala vam. Danke sehr. Und jetzt Claudia Schmidt. Hvala lijepa sada Schmidt. Hvala. Teško je naravno kad nisam bila prisutna na sastanku se da kažem nešto o tom sastanku, ja se nisam tu prepoznala onome što ste vi rekli, ali dobro. Ono što je važno kod tog izvješća je to da odluke prometne politike utječu na one druga, na druga područja politike. A odluke za ili protiv infrastrukture imaju posljedice na idućih nekoliko desetljeća i stoga se ja doista zalažem za to da jako svjesno obavimo naš posao. Znamo da je Alpska regija posebice pogođena od prometa zato što postoje um, posebni e, gorski tjesnici kroz koje prolazi skoro sav promet isto tako zato što je e, dosta skupo održavati i izgraditi infrastrukturu na području Alpa. Jedan od glavnih izazova je taj da e, Alpsku regiju zadržimo kao životni prostor. Dakle, s jedne strane, okoliš i zaštita okoliša bi trebala biti vrlo važna, a s druge strane trebamo omogućiti modern život i moderno, moderne gospodarske djelatnosti. Za to su nam potrebni, e, potrebne dobre povezanosti, prometne povezanosti apske regije sa glavnim gradovima i drugim metropolima u, u tom području. 46 regija se same organiziraju i zajedno žele riješiti svoje probleme, to je vrlo pohvalno ali mislim da se tu radi doista o učinkovitosti naših regija. Svi znamo da postoji manja financiranja za transeuropske mreže, brojke za 2030. to je 2050. godinu koje znamo nisu trenutno zacrtani ni u kojem proračunu i ja sam dosta pesimistična što se toga tiče ali unatoč u tome, kako bismo to popratili, pot, bit će potrebni veliki napori za države članice i za same regije. Simbolično su važne te mreže za srastanje Europske unije i to je sigurno neosporno. Isto tako je dosta neosporno to da eh, je našem gospodarstvu, eh, da su našem gospodarstvu potrebne dobre prometne poveznice i zbog toga će biti potrebno da te poveznice budu eh, koliko je to moguće izgrađene tako da su pogodne za okoliš. Mi bismo stoga trebali dati regijama sredstva kako bi ostvarili te ciljeve, dakle financijska sredstva vezana uz ostvarenje, ali isto tako i to da utječemo pomoću argumenata na situaciju na terenu. U mnogim amandmanima je prikazano da sve građanske udruge, udruge civilnog e, društva, da trebaju su odlučivati u postupcima odlučivanja, ali isto tako se traži da se treba uskoro završiti e, dovršetak mreže TNT, ali to je nemoguće. Isto tako kao i to da se premjesti sa ceste na željeznice e, teretni promet a istodobno da se ne utječe na prirodu time što se izgrađuju dodatne željezničke trase. Onaj tko samo nešto zahtijeva, ali ne da mogućnosti, ne da financijska sredstva, dugoročno gledano se ne može smatrati ozbiljnim. Prometna politika treba stvoriti um, okvirne uvjete koje će dati što više slobode poduzetnicima, a pritom do najveće moguće mjere zaštititi okoliš. Ja mislim da bismo trebali se na to s kojim sredstvima želimo ove obveze ispuniti, a ne da još dodatno nešto tražimo, a to je zapravo nešto što uopće nije u našoj nadležnosti, već što bi drugi odbori mogli tražiti. Kao što sam rekla, imali smo prvi sastanak eh, za izvjestelju sjene. Ja mislim da je dosta posla još pred nama ali ja sam optimistična i stoga sam sigurna da ćemo na kraju moći postići dobar rezultat svi zajedno. Dakle, hvala. Sada Izabela De Monte. Grazie. <clears throat> Eh, da parte mia Hvala. Evo ja želim zahvaliti izvjestiteljici zato što iako smo se sastali samo jednom kao izvjestitelji u Sjeni, ona je u potpunosti pokazala svoju spremnost eh, na prihvaćanje drugih prijedloga i pristala je raditi na kompromise koji će vjerojatno naći na široko odobravanje. Stoga je njezin pristup bio konstruktivan i nadamo se da ćemo se već na drugom e, sastanku e, uspjeti složiti i oko tema koje su bile malo osjetljive i oko, oko kojih se povela malo veća rasprava. Mislim da sadržaj kojeg treba izraziti ovaj odbor može biti vrlo važan jer ne smijemo smetnuti suma konačni cilj. Ono što je zajedničko uh, Alpama jest problem depopulacije. Stoga moramo razmišljati da o zaštiti okoliša, ali s druge strane isto tako moramo voditi računa o tome da uh, treba potaknuti i razvoj u tom području. Ja sam kroz svoje amandmane istaknula potrebu da se e, uzme i sadržaj Alpske konvencije te protokola koji se odnose na e, promet i na turizam, no da treba voditi računa i o e, teritorijalnom razgraničenju, zato što razvoj se mora koncentrirati na Alpsku regiju, a ne na veća urbana središta. A zatim osim o ciljevima moramo voditi računa i o instrumentima kojima to e, ostvariti te o vezama. Naravno da mora postojati, e, da moraju postojati veze između infrastruktura, ali i tehnoloških. I drago mi je da sam u e, današnjem uvodu čula da se izvjestiteljica osvrnula na turizam koji je također jedan od ključeva razvoja te o borbi protiv sezonalnosti turizma što se tiče mreža TNT, moram reći da je alpsko područje već sada opterećeno velikom infrastrukturom električnih vodova, metanovodova, ali opet s druge strane mreže takve vrste su ključne i mislim da to nije u suprotnosti sa lokalnom povezanošću. Jer ako želimo osigurati da ljudi žive u planinskim područjima, oni moraju imati mogućnosti da na učinkovit i siguran način dođu do svojeg radnog mjesta. Istovremeno, kroz povezanost moramo raditi i na način da se osigura mogućnost da se radi na, dakle, u novi, oblici rada, dakle da se radi od kuća i bez potrebe da se putuje na svoje radno mjesto. Hvala lijepa. Sada Robert Ziller. Ne. Onda Zasku Bilbao. Gracias, presidente. Hvala vam. Ja također na samom početku moram zahvaliti izvjestiteljici na vrlo konstruktivnom radu. Održali smo jedan sastanak prošli tjedan i tada nam je predstavila 20 kompromisa i oko velikog broja smo se i uspjeli dogovoriti. Naši amandmani su uključeni u kompromise izvjestiteljica a amandmani uglavnom ciljaju na osnaživanje e, razvoja razvoja TIKSA, na digitalizaciju, na informatičke komunikacijske tehnologije, čiji je cilj povećati interoperabilnost i međupovezanost sa digitalnim medijima. E, smatramo da je tehnologija ključna za e, novu generaciju zaposlenika i to posebice vrijedi za ovu e, regiju. Valja poboljšati mm, obrazovanje i socijalne usluge jer to je ono što omogućava obrazovanje te naseljavanje u ovu regiju koja je kao i brojne druge pogođena depopulacijom. Mislimo da bismo e, se trebali koncentrirati, dakle da bi uz ovaj pristup bilo više mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, a 2013. godine je ovaj parlament zajedno s vijećem i komisijom revidirao prioritetne europske projekte i tada smo vrlo detaljno analizirali e, što je još uvijek ostalo za učiniti. Bilo je toga mnogo, govorilo se o integraciji i koheziji Europske unije i mi smo, tada smo govorili da trebamo iskoristiti ENT te da moramo iskoristiti financijski instrument za povezivanje Europe. Mislim da smo sada na dobrom putu, da se nadamo da ćemo na sljedećem sastanku uz ovakav konstruktivan pristup doći do sporazuma i svi zajedno još unaprijediti prvotni prijedlog. Vielen Dank, Hvala, sada Melja Kilinen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih također htjela zahvaliti autorici mišljenja i svim kolegama. Vrlo kratko nešto od mene. Zajednička strategija nam je sada doista potrebna zato što je ova regija o kojoj trenutno govorimo dosta velika i treba uzeti u obzir pitanja okoliša, isto tako kao i pitanja turizma, i potreba da tu napredujemo i naravno da iskoristimo sav potencijal te regije. Isto tako nadalje e, želimo se usredotočiti na to da tu postoji već dosta prometne infrastrukture, da su potrebe te regije za prometom dosta velike i da će u idućih godina biti dosta ulaganja i dosta potrebe za ulaganjem, što znači da trebamo što učinkovitije moguće iskoristiti zajednički kapital za ulaganje u toj regiji, da trebamo biti pametni i trebamo imati e, na umu potrebe građane i građanki iz te regije. Hvala vam. Hvala lijepa. marie Ne, gospodine predsjedniče, mi smo samo jedan amandman podnijeli vezano uz e, tunel između Liona i Torina. E, to sam spomenula na zadnjem, sastanku Vestere u Sjeni. I naravno ja sam također predložila jedan amandman o bijelim zonama, jer mislim da je malo neobično da se to ne uzme u obzir, baš kada se radi o ovakvom izvješću. Hvala. Hvala lijepa i sada Keith Taylor. Hvala vam opet gospodine predsjedniče. Govorit ću ime Davora koji ne može biti prisutan. Zamolio me da spomenem sljedeće. Većina ovih predloženih amandmana su dobri i možemo ih eh, prihvatiti. Ono što je važno za nas su protokoli o turizmu i prometu, ne samo memorandum o razumijevanju e, iz Alpske konvencije. Mislim, za to mislimo da bi, da bi to trebalo spomenuti zato što je to Europska unija ratificirala, isto tako i sve države članice iz Alpske regije koje se to tiče. E, teme velikih projekata izgradnje tunela kroz Alpe isto tako treba jasno spomenuti u tom izvješću pozitivno švicarske tunele, a negativno Brenner tunel i tunel Lyon-Torino. Održiv turizam, primjerice kombinacija da se putuje biciklom i vlakom je važan element zato da se poveća gospodarska aktivnost e, i kada se radi o lapskoj strategiji. Evo to je ono što je Davor htio da vam kažem. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja jako pozdravljam strategiju za opsku regiju Europske unije i vidim tu veliku šansu za cijelu, cjelokupnu regiju. Potreban je opipljiv impuls za opsku regiju, za više radnih mjesta i vidim veliki potencijal kako za gradska, tako i za ruralna područja, ali meni je najviše do onih najudaljenijih područja. Tu, se tu dolazi sve više od do odseljavanja, a s druge strane imamo velike aglomeracije i nemamo dakle više tu ravnotežu između ta dva područja. Meni je važno da se obračunamo sa velikim izazovima po pitanju prometa, mobilnost i povezanost su tu dvije velike teme. Moramo izgraditi e, prometnu infrastrukturu i to kako po danu, tako i po noći. Potrebni su e, dobri, neskupi načini prijevoza u toj regiji kako bi ovdje ljudi opet mogli ponovo živjeti. Hvala. Hvala. U ime glavne uprave regije gospodin Florian Mast. Hvala vam lijepa. I od nas iz komisije. Hvala izvjesitelju. A zbog sam hvala i samom odboru koje se bavi makroregionalnoj apskoj strategiji. Posebice zbog toga, kao što je upravo već spomenuto, su turizam i promet ključna područja na području Alpa. I želim samo spomenuti nekoliko stvari koje smo danas već čuli. Dakle, s jedne strane samo opet želim naglasiti da je ta strategija poizašla iz volje te same regije i država članica. Prije svega je ta regija e, bila glavna kada se radi o promicanju te strategije. Mislim da bismo to trebali imati na umu. Dakle, ta strategija nije nešto što smo sa europske razine nametnuli toj regiji, već smo tu imali pristup od ozdo prema gore. I mislim da je to tako bilo od samog početka izrade strategije. Jedna stvar koja čini ovu strategiju posebnom je to što tu po prvi put ikad se bavimo sa dosta širokim geografskim područjem gdje imamo planinske regije, ali i e, alpske regije i mislimo da je to zapravo nešto važno, jedna velika prilika za nas i da to trebamo imati na umu kada radimo na toj strategiji. Dakle, ne radi se samo o planinskim regijama, ne radi se samo o gradskim regijama, ne radi se samo o paraopskim regijama, već bi se trebalo raditi e, u cilju sveopuhvatnog e, razvoja te regije koja je zapravo šira od one regije koju obuhvaća Alpska konvencija. Alpska konvencija je već spomenuta danas i mislim da je mudro spomenuti Alpsku konvenciju e, s naše strane, dakle u našem izvješću, jer trebamo znati da je samo srce Alpi ono područje koje je pokriveno Alpskom konvencijom i da je to sporazum koji je već obvezujući. I zadnja točka koju bih htio iznijeti tiče se pitanja financiranja. Danas je tijekom rasprave nekoliko puta spomenuto to da neće biti poseban novac za tu strategiju, niti za makroregionalnu strategiju za Alpe i toga ste i svjesni. I stoga je važno da se postojeće financijske mogućnosti usklade s ovime kako bi mogli ostvariti ideju i ciljeve iz sve strategije. S jedne strane imamo fondove za strateško ulaganje to bih htio spomenuti da je, dakle, to je takozvani Junckerov fond, ali postoje i tradicionalne mogućnosti financiranja od e, strane Europske unije, e, fond za europski regionalni razvoj ili instrument za povezivanje Europe primjerice koji je jako važno kada se radi o financiranju transeuropskih prometnih mreža. Stoga mislim da bismo trebali svi Eh, raditi ka istom cilju i trebamo imati na umu da je sljedeći višegodišnji financijski okvir, sljedeće financijsko razdoblje, da će se eh, početi zapravo o njemu upravo pregovarati i onda u tom kontekstu treba tu odraziti i ciljeve i strategije za Alpsku regiju. Želim zahvaliti Europskom parlamentu i nadam se da će sugestije i razmišljanja odbora TRAN biti preuzeti i u završnom izveću gospođe Bresu. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa i još sada jednom Roza D'Amato kao izvjestiteljica. E, solo i ja mogu samo zahvaliti kolegama u ime kolegice Ajuto. Hvala vam na prijedlozima. Sigurna sam da će izvjestiteljica o njima voditi računa i da ćete imati priliku o svemu tome razgovarati 12. svibnja na sljedećem sastanku izvjestitelja u Sjeni u Strasburu. Hvala vam. Hvala lijepa. Rok za glasovanje je 24. svibnja. Izasku. Hvala vam. Evo samo jedan mali ispravak. Jer na kraju govora ja sam govorila o, strategiji za antsku zajednicu. To je E, to sam spomenula umjesto da kažem e, strategiju za Alpsku regiju. To je možda zbog toga što nakon ovoga imam sastanak na temu Anda kasnije. Hvala lijepa. Rarum humanum est, ali mi smo to ispravili. Ovime smo završili sa našim sastankom otvorenom za javnost sada prekidamo i onda ćemo zapravo odmah nastaviti sa sastankom, ali to će biti zatvoreno za javnost gdje imamo izlaganje o trijalozima. Članovi dakle, našeg odbora mogu ostati na sastanku, ali predstavnici komisije i javnost moraju napustiti dvoranu.